a nisu zapravo nikada kažnjene. E, euro se nalazi, uveli smo euro na preslabim temeljima i u proteklih nekoliko godina europski političari se bore sa grčkom krizom. To nije samo grčka kriza, to je kriza svih građana u Europi i naša je demokratska, obveza da se nauče uzroci te krize i da iz te krize naučimo sve lekcije. Moramo učiti iz toga što se dogodilo, zašto se to dogodilo i mislim da bismo, da nam ne treba još jedan neobvezujući izvještaj ili neobvezujuća e, rezolucija, već nam treba prava istraga što se dogodilo. Drugo, kako možemo osigurati da sporazumi koji se odnose na proračun i na nacionalni dug da se poštuju? Ako želimo ojačati ekonomsku i monetarnu uniju, moramo početi od tih osnova. Ne možemo nastaviti e, graditi uniju na e, nesigurnim, nestabilnim e, nogama. Stoga se proračunska pravila moraju mm, provoditi transparentno i dosljedno i moramo osigurati da osmislimo sustav koji će biti koji će imati neovisne kontrole i automatske sankcije. Kako možemo ojačati temelje monetarne unije? Jako, bih, jako sam zainteresiran čuti odgovore vijeća i komisije. Okay. E, köszönöm szépen, szeretném megadni a szót eh, Bart képviselő Hvala. A sada eh, bih dala riječ gospodinu Balcu na dvije minute. Izvolite. Hvala lijepa predsjednice. 2011. Eh, je osnažen pakt o stabilnosti. Eh, komisija i parlament su postigli da države članice ne odlučuju same. Eh, sada komisija ima više prava, moramo se pouzdati u to da će ona ispoštivati propise. Pridržavanje propisa o gospodarskoj i monetarnoj uniji je nužno potrebno E, komisija ovdje ima vrlo veliku odgovornost e, i e, na to je jasno podsjećat ćemo. Pravila pakta o stabilnosti i rastu moraju važiti za sve E, nemamo velikih i malih e, država članica kad se radi o deficitima i dugu. Brojke su brojke. Ne smijemo okrenuti propise naglavce. E, ne, ne možemo prihvati da se e, ekonomske analize podcjenjuju. Želimo e, sve obuhvatno objavljivanje e, analiza koje vrši komisija i vijeće. Želimo jednog nezavisnog analitičara. Analize moraju važiti za sve države članice, one se moraju vršiti neovisno trebamo imati neutralnog eh, revizora eh, jer samo tako možemo poticati pakt o stabilnosti i rastu e, i eh, ostvariti gospodarsku i monetarnu uniju. Hvala. Hvala lijepa gospodine zastupniče. E, molim vas e, kolegi, kolegice da budete tihi, u glasanje imamo u 8 sati, e, stoga moramo završiti ovu točku dnevnog reda. Gospodin Urdason ima dvije minute. Hvala i naš klub je zainteresiran za kriterije za provedbu pakta o stabilnosti u rastu i mjere transparentnosti. Očito je da postoji problem, a to je da mnogi klubovi postavljaju pitanje zato što žele vidjeti strožu primjenu pakta. Ali problem leži u tome što u mnogim okolnostima pravila idu protiv cilja i potpuno su neprovediva. Upravo zato moramo razmisliti o fleksibilnosti koja je predviđena paktom o stabilnosti i rastu je li dakle dobra ili ne do sada se fleksibilnost koristila samo kako bi se e, zemlje koje nisu poštivale pravila i dakle kako bi se popunila ta pravna praznina naravno to e, nije moguće i sada nakon komunikacije komisije o fleksibilnosti nadamo se da će se situacija popraviti osim toga, pravila moraju biti jasna, komisija mora jasno objasniti na koji način planira provoditi te kriterije, a i mi imamo nekoliko pitanja. primjer koje ćete metode koristiti za gospodarske e, analize? To je jedno pitanje. I drugo, kada budete birali e, dakle između gospodarskih analiza e, zemalja članica zatim treća pitanja kakve analize ste koristili e, vi i vijeće kad je riječ e, dakle, o paketu od šest mjera? I na kraju zadnje pitanje. Kada ste objavili e, vašu pravilnu prosjedu, dakle 12 iz 2015. u skladu sa uredbom o pristupu javnim dokumentima. To je nešto što smo jako puno puta ponovili i čini nam se vrlo bitno. Thank uh, Hvala vam, a sljedeći je gospodin Zani. Dvije minute. Hvala vam. Ja bih krenuo od jedne pretpostavke i jedne analize. U, prosincu sam poslao jedan kratak esej u kojem je jedan sveučilišni profesor i bivši ministar e, u Italiji, gospodin Guerino, je popisao dakle regije i e, njihove krize i uzroke tih kriza. Jedan od, kriza, jedan od uzroka je zapravo i odobrenje pakta o stabilnosti i rastu koji je nametnuo zemljama članicama suluda pravila i koji je potpuno nije u skladu sa uh, europskim ugovorima. Tu se kao srednjeročni cilj navodi e, proračun koji predviđa e, bilancu koja je pro pozitivna, otprilike pozitivna, koje u situacijama krize kao danas zapravo postaje jedino moguće rješenje. Pakt o stabilnosti i rastu i njegova revizija kroz paket od dvije i šest mjera i nakon toga fiskalni ugovor su zanijekali, to jest onemogućili zemljama članicama da se razvijaju i cijeli cilj je bio da se proračun ujednači. I sve to je potpuno proteruječno sa onima što je predviđeno europskim ugovorima, a oni su izvor europskog prava i u njima se jasno navodi da svaka zemlja se može zadužiti u cilju ostvarivanja rasta unutar granica koja je predviđena e, za neravnoteže. kako tumačite to i što mislite učiniti kako biste riješili taj problem. No ono što mi se ovdje čini jest da se pravila mogu tumačiti ovisno o e, pojedinačnim interesima. Zato što ako su ta pravila kršila Francuska i e, Njemačka, onda su se zatvarala jedna ili dva oka. Ko što je riječ dakle, o prekoračenju surplusa u Njemačkoj no nažalost Europska unija je uvijek e, jaka prema slabima, a slaba prema jakima. Hvala, a sljedeća je gospođa Eliza Ferreira. Dvije minute. Hvala vam. E, fleksibilnost koju je komisija koristila u svojoj provedbi mm, odredba iz pakta o stabilnosti i rastu za razliku od onoga što nas mnogi žele uvjeriti, to nisu skrivena pravila u ekonomskom upravljanju. Upravo suprotno, ta je fleksibilnost ugrađena u naša pravila već dugo vremena. No razlika je u tome što e, prošla komisija, ja vjerujem iz e, ideoloških razloga, nije nikada htjela koristiti tu fleksibilnost. I zato danas europski socijalisti u potpunosti podržavaju ovu odluku komisije koja nam omogućuje da prilagodimo pakt o stabilnosti i rastu specifičnim okolnostima svake zemlje i na taj način e, izbjegnemo protuciklične politike koje su dovele do gospodarskih i socijalnih katastrofi koje smo vidjeli u Europi u proteklih nekoliko godina. Izvještaj Beres o kojem smo upravo raspravljali potvrđuje da je potrebna veća transparentnost i veća jasnoća u provedbi sadašnjih pravila. Ako, na primjer, želimo pojasniti okvir e, za ulaganja i procjenu e, strukturnih reformi u tom kontekstu a sve to u cilju osiguranja veće transparentnosti socijalisti bi željeli od komisije da pojasni nekoliko stvari prvo koju metodologiju će komisija koristiti za procjenu proračunske situacije zemalja članica i za procjenu produktivnog jaza, e, suficit e, proračuna, te kada se provodi pakt o stabilnosti i rastu, koju će metodu komisija iskoristiti kako bi proračunala troškove i dodanu vrijednost strukturnih reformi. Te e, pri još bih htjela pitati na koji način komisija planira izračunati učinak svojih preporuka na proces konvergencije između zemalja članica. Voljela bih kada bih mogla dobiti vaše odgovore. Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Matijas na dvije minute. Hvala vam, e, gospođo predsjedavajuća. Kada pogledate famozni pakt o stabilnosti i rastu, on je uništio i gospodarstvo i dobrobit naših građana a osim toga nametnut je u potpuno nejasnoj, e, na potpuno nejasan način. Nema ni transparentnosti, niti demokracije. Tamo gdje se e, pakt o stabilnosti i rastu provodio, tu je došlo do e, problema. I sada zanima me je li komisija nešto naučila iz svega ovoga ili hoće li još jednom izmisliti argumente koji nemaju nikakve veze sa činjenicama. Hoće li komisija promijeniti svoj fokus i hoće li e, priznati da mjere štednje su nisu uspjele, te da ćemo prestati koristiti e, dug kao izliku te ignorirati činjenicu da u nekim slučajevima, recimo u Irskoj gdje su se provodile mjere štednje, da je zapravo e, privatni dug bio razlog, uzrok problema. Kada će komisija biti spremna početi pratiti i proračunske suficite. Stvarno sam um, zapanjena nedostatkom strogoće komisije kad je riječ o pretjeranim suficitima, a s druge strane vrlo je stroga kad je riječ o uh, kažnjavanju onih sa visokim deficitima. Hoće li komisija i dalje nastaviti koristiti ova dvostruka mjerila, jedan set mjera za e, zemlje koje uh, krše pakt o stabilnosti i rastu, a imaju suficit i s druge strane kažnjavati one koje imaju visoke deficite. Zemlje koje imaju velike e, suficite i koje e, krše pakt o stabilnosti i rastu time nisu zapravo nikada kažnjavane. Zanima me je li komisija napokon spremna razmotriti ideju da ulaganja nije isto kao e, rashodi i e, da zemlje, to jest tvrtke koje žele ulagati, da se ta ulaganja ne bi trebala uključivati u izračun deficita. Hvala predsjednice, hvala povjereniče što ste ovdje e, kada govorimo o osjetljivom pitanju e, interpretacije pakta o stabilnosti i rastu. To su složeni tekstovi gospodine povjereniče ne mogu to reći na finskom, žao mi je. E, pitanje koje stoji iza... Hvala povjereniče, e, drago mi je kad me slušate. Jedan od razloga e, zbog kojeg smo postavili ovo pitanje jer u prethodnoj komisiji smo se borili sa Olijem Renom kako bi bilo pravične primjene pakta o stabilnosti i rastu E, zar ne mislite da kad komisija prihvaća da su e, reforme najavljene ali nisu provedene, e, onda nismo više sigurni da se poštuje načelo pravičnosti. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Kalina Lukaševica koja će govoriti u ime vijeća. Vijeća ima tri minute. Hvala vam gospođo predsjedavajuće, gospodine povjereniče, uvaženi zastupnici. Htjela bih vam zahvaliti što ste me pozvali da govorim o ovo vrlo važnoj temi, transparentnost u provedbi pakta o stabilnosti i rastu. Pakt o stabilnosti i rastu je bitan za funkcioniranje Europske unije. On stvara sustav koji se temelji na pravilima, ehm, zdrave proračunske politike, financijsku stabilnost u cijeloj Europskoj uniji. Prilikom procjene proračuna zemalja članica, ta pravila ostavljaju dovoljno prostora za fleksibilnost i diskreciju i omogućavaju uzimanje u obzir specifičnih situacija zemalja članica. Iz tog razloga je važno imati e, pouzdanu i dobru procjenu ekonomskih e, okolnosti u zemljama članicama. Svi su ti aspekti spomenuti i za vrijeme prethodne rasprave o izvještaju gospođe Beres o gospodarskom upravljanju. Ovdje bih istaknula znatne napretke koji su nedavno uvedeni u koordiniranje gospodarske politike. Uvjerena sam da nova institucionalna arhitektura jača ulogu komisije, definira nova pravila, a nova pravila znače i više odgovornosti i transparentnosti postupaka u zemljama članicama. Svi dokumenti koji sačinjavaju ovaj postupak su dostupni na našoj web stranici. Vijeće se u svojim raspravama osnalja na neovisnim analizama Europske komisije. Sve je to dostupno u radnim dokumentima naših službi. Osim toga koristimo informacije koje nam pružaju zemlje članice. Posebice kad je riječ o novim e, diskrecijskim mjerama, ako zemlje članice e, se odluče primjenjivati te mjere. Nakon toga razgovaramo sa zemljama članicama i dolazimo do dogovora o ishodu kako bismo osigurali stabilnu fiskalnu situaciju. Isti pristup koristimo i u proceduri prekomjernog deficita, što je recimo bio slučaj sa Francuskom. Tri prioriteta e, europskog semestra su kao prvo da potaknemo ulaganja, drugo da provedemo strukturne reforme i treće da imamo odgovornu fiskalnu politiku. Drugim riječima, to je tek jedan od elemenata koji su potrebni. Strukturne reforme i ulaganja su od e, iznimne važnosti i to je istaknut komisije o potrebnoj fleksibilnosti u provedbi pakta o stabilnosti i rastu. Možemo i moramo iskoristiti e, fleksibilnost koja je već ugrađena u naša pravila i nastavit ćemo s našim radom na razumijevanju načela fleksibilnosti. I na kraju bih htjela reći još nekoliko riječi o općenito o ulazi pakta o stabilnosti i rastu, o ulazi pakta u dovršavanju ekonomske monetarne unije. 24.10.2014. na Europskom samitu smo pripremili pregled sljedećih koraka za dovršavanje ekonomske i monetarne unije. I izvještaj pet predsjednika sadrži preporuke i to i za srednjeročno razdoblje te za dugoročno razdoblje. Sutra će Europsko vijeće imati prvu razmjenu mišljenja o izvještaju pet predsjednika i vijeće je spremno e, konstruktivno raditi u svim e, formatima. Kao što sam e, već rekla danas u raspravi o pripremi za Europsko vijeće, moramo učiniti sve što možemo kako bismo osigurali konvergenciju, zato što trenutačne razlike među zemljama u eurozoni mogu e, narušiti budućnost eurozone. Spremni smo raditi zajedno kako bismo e, provodili preporuke iz izvještaja pet predsjednika. Uvaženi zastupnici, uvjerena sam da ćemo doći do e, zajedničke vizije budućnosti ekonomske i monetarne unije i da ćemo je moći i provesti. Hvala vam. Hvala vam. E, dragi kolege, još jednom ću vas zamoliti, molim vas ako želite ostati u dvorani da budete tihi, a sada ćemo čuti povjerenika. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, predsjednici odbora, parlament eh, želi vidjeti transparentnost u provedbi i također nadzor od strane glavnih dionika i javnosti pri toj provedbi. Naravno, možemo poboljšati dosta toga, no želim ukazati na ono što već postoji. govoreći na početku o transparentnosti, a zatim ću prijeći na nadzor. Kao što znate, Komisija obavlja proračunski nadzor e, na temelju svojih prognoza i redovno izdaje preporuke po zemljama koje sadrže analizu gospodarskih izgleda. Osim toga, komisije izrađuje jednom godišnje izvješća po zemljama koja sadrže opsežnu analizu gospodarske situacije dotične zemlje, što uključuje i reviziju postupaka zbog e, ekonomskih neravnoteža gdje je to potrebno. Kada je riječ o fiskalnom nadzoru, Ocjenu komisije dopunjuje detaljna tehnička analiza koju pripremaju službe komisije i koja se također objavljuje. Svi relevantni rezultati i dokumenti su dostupni javnosti putem web stranica komisije. Dakle, Dostupni su elementi kako bi se vršila procjena od strane komisije. Mogli bismo dalje poboljšati pristup e, toj količini informacija i hvala vam što ste skrenuli našu pozornost na to pitanje. S time u vezi, drago mi je što mogu najaviti da pripremamo novu verziju javnog dokumenta osoblja komisije o e, pravilima koja su sadržana u SGP-u, odnosno takozvani vade mekum ili vodič. U ovom dokumentu ćemo dalje pojasniti metodologiju kojom se služimo pri procjeni zemalja koje su u postupku zbog e, prekomjernog deficita i također mjere koje poduzima vijeće. Dakle, to je tehnička sastavnica naše analize koju onda treba odobriti kolegiji. U ovom trenutku svi rezultati metodologije i detaljne e, informacije i pristupi mogu se naći u relevantnim dokumentima i ti su dokumenti dostupni, kao što sam rekao, na web stranicama komisije, no svjesni smo potrebe za daljnjim pojašnjenjima i djelovat ćemo u tom pravcu. Kada razmatramo proces donošenja odluka u komisiji, prosudbe i odluke koje donosi kolegiji su svakako političke prirode, ali temelje se na neovisnoj analizi relevantnih činjenica i važećih propisa. U tom smislu komisija ne može izmijeniti pravilo od 3% i od 60% u, stabilnosti, e, u paktu stabilnosti rasi koji su sadržani u ugovorima i to ostaje glavna odrednica. Odredba o fleksibilnosti je samo tumačenje koje daje dalje smjernice u provedbi pakta o stabilnosti i rastu, no time se sama pravila ne mijenjaju. Zbog složenosti onoga što treba odrediti i također predloženih gospodarskih analiza, odredbe pakta o stabilnosti i rastu daju prostora za manevar komisiji i vijeću s ciljem eh, da se osigura transparentnost i predvidivost i zbog toga komisija ima među svojim ovlastima mogućnost daljnjeg tumačenja odredaba pakta o stabilnosti i rastu, ali ne mijenjanja istih. Odredbe pakta o stabilnosti i rastu su važne za postojanje ekonomske i monetarne unije, a i šire važne su za održivost rasta. One su još važnije sada kada se ponovno uspostavlja rast i kada treba izvjeći pogreške iz prošlosti. Komisija poboljšava nadzor e, dućnjem gospodarske analize u izvješćima po zemljama tri mjeseca ranije i sada e, uspostavlja dijalog sa parlamentom i vijećem u kontekstu takozvane e, revizije paketa dva mjere i šest mjera i u tome sudjeluje također i e, predsjednik Europskog parlamenta, a e, rasprava se odnosi na mehanizam upravljanja. Dakle, u zaključku komisija se zalaže za poboljšanje okvira za nadzor i naša je želja pozabaviti se time u potpunosti. Hvala. Hvala. Prelazimo sada na govornike u ime klubova zastupnika. Poštovani kolege, molim vas još jednom za tišinu. Ako ste u vječnici, nećemo prihvaćati plave kartice, a preskočit ćemo i postupak spontanog javljanja za riječ. Riječ ima gospodin Rozati, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Gospodine povjereniče, pakt o stabilnosti i rastu je važan instrument za osiguranje fiskalne discipline u zemljama članicama. No, čitava ova rasprava koju smo čuli večeras pokazuje da ni zastupnici, niti zemlje članice nisu baš zadovoljni i njegovom provedbom. Drago mi je što nam povjerenik Katajne obećava da ćemo poboljšati transparentnost i učinkovitost ovog pakta. Jedan način e, za poboljšanje situacije bilo bi, recimo, uzeti u obzir dodavanje glavnoj mjeri fiskalne discipline, što je naravno mjera deficita, neke nekih drugih mjera, kao recimo omjera između BDP-a i duga. I glavna mjera bi mogla biti e, strukturni deficit, međutim on e, ima određene slabosti, a to je činjenica da Deficit daje kratkoročnu sliku u proračunske situacije nije zapravo dobro mjerilo dugoročne održivosti u smislu fiskalne politike. Drugo, deficit ovisi o cikličkim faktorima, ad hoc mjerama i također o diskrecijskim političkim mjerama koje poduzimaju vlade. S druge strane, strukturni deficit je varijabla koju ne možemo izravno promotriti, a s druge strane i ovisi o moguće proizvodnje o outputu, a to je konstrukt koji je teško izmjeriti i teško prikazati na uvjerljiv način. Dakle, jedna mogućnost za poboljšanje situacije bilo bi jednostavno prebaciti se na omjer BDP-a i duga i to bi nam dalo jedno dugoročno mjerilo fiskalne održivosti. Hvala, gospodine Rezati. Sljedeći ima riječ gospodin Luke na jednu minutu. E, dame i gospodo, malo sam e, začuđen E, kad sam slušao prethodne govornike e, čini se kao da imamo e, metoda koje se mogu objektivirati kao da se radi o prirodnim znanostima to nije slučaj govorim kao bivši profesor ekonomije imamo mnoge E, različite brojke, e, mnoge razne metode koje ne, mogu, ne trebaju biti ispravne ili e, neispravne. Veća transparentnost, mislim da je pokrešna. Pakt o stabilnosti i rastu će uvijek biti netransparentan on je e, per se netransparentan po svojoj e, formulaciji. E, moramo se vratiti početnim elementima Maastrichta. Hvala. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Brioa na jednu minutu. Oui, mesdames et messieurs, le... Hvala. E, e, pakt o rastu i stabilnosti je e, katastrofalno propao. Politika štednje je pogoršala situaciju država članica. te su mjere zagušile rast i ekonomski razvoj E, transparentnost u primjeni pakta, e, pakta o stabilnosti e, je nikakva. To pokazuje primjer Grčke. Imamo dva pogrešna postulata E, e, da ekonomski rast e, ovisi samo o mjerama štednje, a drugo da politika se može primjenjivati jednako nas u svim 28 državama članicama. U proračunskim mjerama trebamo dati zamah i vratiti suverenitet državama članicama kako bi mogle izaći iz krize. E, e, trebamo radikalno mijenjati e, gospodarsku i proračunsku politiku. Sljedeći govornik je gospodin Marijas. Ima jednu minutu. Zahvaljujem. Ekofin primjenjuje Paktus rastu i stabilnosti eh, sa dvostrukim standardima. Kada se radi o Njemačkoj, Francuskoj, okreće glavu na drugu stranu, ustupa im i dopušta da se pravila krše. No kada se radi o malim zemljama poput Grčke, Ekofin nameće oštre mjere štednje i nasilnu fiskalnu prilagodbu koja zapravo ljude osiromašuje. Već pet godina Grčka je pod omčom trojke, što je, koja je zapravo postala pas čuvar ekofina. pak to rastu stabilnosti nedemokratski je alat koji se koristi kako bi nadzirao demokraciju pojedinih zemalja. Ukoliko se Grčka želi riješiti fiskalnog nadzora, tada treba pozabaviti se i ratnim odštetama i nastalim dugom. I to u iznosu od 162 milijarde eura plus kamata. Jer Grčka je ovdje vjerovnik, a Njemačka ta koja pozamljen. Zahvaljujem. gospodinu Buonano, jedna minuta. Hvala vam, predsjedateljice. Ovo je sličnije birti, a ne domu parlamenta. Samo sam želio reći da usprkos u e, strašnoj buci u pozadini želim reći gospodinu Katajninu i komisiji da, da radi u privatnom poduzeću da bi već bio pušten, otpušten zbog njegovih rezultata, njegovih i Junkerovih, ali isto tako zbog rezultata rada gospođe Mogherini koja doduše nema veze s ovom raspravom. Države članice razvijaju svoja gospodarstva, pokušavaju se stvoriti prostora za dodatni gospodarski rast, a Europa čini prvo suprotno. Moj sin koji ima 12 godina već shvaća trebamo učiniti isto što radi SAD, a ne slijediti Europu. Mi smo politički i gospodarski patuljak i samo pomažemo multinacionalnim kompanijama. Jedni pakt o stabilnosti i rastu koji bi Europa trebala imati je onaj za nezakonite migrante. Ako bismo imali 3%, e, od njih zapravo bismo riješili cijeli problem jer Europa sama po sebi nije u stanju ništa riješiti. Sljedeći na redu riječ ima povjerenik Katajnen. Dvije minute, izvolite. E, Gospodin predsjedateljice, zahvaljujem na ovoj živahnoj raspravi. Čuli smo doista sva različita mišljenja od posljednjih govornika koji su zapravo rekli da ne bi trebalo nikakvih pravila postojati u gospodarstvima do onih koji su rekli da su naša pravila prefleksibilna i treba ih postrožiti e, ili trebaju jednostavno biti oštrije. Današnja tema bila je transparentnost u primjeni pakta o rastu i stabilnosti. E, to je vrlo važna tema jer transparentnost, mnogi ljudi su ovdje rekli da pravila nisu bila dovoljno transparentna i to je zapravo donijelo do cijelog niza pitanja o tome da li je tumačenje pravila ispravno. Neki tvrde da je komisijno tumačenje bilo pre labavo, da smo trebali biti striktniji, drugi su rekli da smo bili prestriktni, preoštri, da smo trebali biti fleksibilni. Zbog toga moramo obratiti pažnju upravo na transparentnost jer svi bi trebali razumjeti što pravila znače. Ukoliko postoji nejasnoća oko toga, tada će se ta pravila biti kritizirana iz raznih smjerova. Naravno sada kada se osredotočimo na izvješće e, Petro predsjednika možemo procijeniti kako dalje razvijati naša pravila, no moje osobno mišljenje bilo bi da bismo se pretežno trebali usredotočiti na provedbu naših pravila. Kao što sam već ranije rekao, komisija je u trenutnom e, paktu zapravo bila vrlo fleksibilna, no jasno možemo reći da smo ostali unutar pakta za, za stabilnost i rast, ali jedna od stvari na koju nismo toliko pažnje u prošlosti polagali e, je strukturna strana našeg gospodarstva. Ne radi se samo o razini zaduženja ili deficitu, već isto tako i o snagama, prednostima i slabostima naših struktura. Tako da bih ja radio da se usredotočimo na tu strukturnu stranu našeg gospodarstava, jer ovdje zapravo se bavimo sa zemljama koje su u nevolji i njihovi problemi su u svojoj naravi uvelike strukturni, prije nego ciklični. Zbog toga bi pak za rast i stabilnost trebao biti doživljen kao ne samo kao jedan okvir pravila koja razmatraju postotke i deficit koliki je, već bi također trebao više biti usredotočen na strukturnu stranu našeg gospodarstva. Dakle, predsjedateljice, zahvaljujem još jednom svima na kvalitetnoj živahnoj raspravi. Mislim da ovo neće biti posljednja prilika da raspravljamo o paktu za rast i stabilnost jer i ne bi trebalo biti. Doista trebamo dalje raditi na europskoj integraciji i na našim e, fiskalnim, strukturnim, e, gospodarskim pravilima. Hvala. Hvala. Reč dajem Kalinini Lukaševici na dvije minute. Hvala vam gospodine Kupoveniče, gospođo predsjedavajući. zahvaljujem vam na ovoj raspravi. Kao prvo, ta je rasprava pokazala koliko je važno postići za nas da je fiskalna situacija u cijeloj EU stabilna kako bismo stvarili održivost te tako potaknuli zapošljavanje u EU. Nakon e, stagnacije koja je trajala diljem godina, Europi je potreban rast i to možemo ostvariti tako što ćemo istovremeno ostvariti sve, sva tri prioriteta, fiskalna odgovornost, ulaganje i strukturne reforme. Ne mogu se složiti s time da pakt o stabilnosti rastu nije bio uspješan. Pa i izvješće Petaro predsjednika kojeg smo danas više puta spomenuli, spominje da je fiskalna odgovornost e, i financijska održivost važna i da je pakt o stabilnosti i rastu odigrao središnju ulogu kada se radi o izgradnji povjerenja. Dugoročno gledano to znači da ćemo imati preraspodjelu financijskih rizika među državama članicama. Kako bi to postigli moramo ispuniti nekoliko preduvjeta. Kao prvo ostvariti važnu gospodarsku konvergenciju, kao drugo integrirati financijska tržišta, kao treće moramo imati potpuno poštivanje fiskalnih odredbi. Isto tako je važno da države članice budu spremne e, usmjeravati se prema jačoj integraciji. I na posljedku, ali ne najmanje važno, želim naglasiti da je neophodno potrebno snositi političku odgovornost i legitimnost, e, to trebamo jačati i poticati. Kako bismo to ostvarili, nam je potrebna veća suradnja sa nacionalnim parlamentima država članica, država članica sa Europskim parlamentom i sa socijalnih partnera, što znači da svi zajedno imamo puno posla. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, na kraju ove rasprave, koja je doista posljedna rasprava koja će se odvijati pod latvijskim predsjedništvom ovdje u Europskom parlamentu vam želim srdečno zahvaliti na našoj podnosnoj suradnji, na našim raspravama koje smo ovdje održali i na odlukama koje smo zajedno donijeli za budućnost Europske unije. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem.